Zapisnik sa jučerašnje sjednice i svi tekstovi koji su e, usvojeni su na raspolaganju verbatim, dakle nema e, prigovora. Dakle, smatra se da su prihvaćeni, a sada krećemo dalje.